sutra u 8.30 ujutro. U toku ovog tjedna ću e, skupa sa predsjednikom vijeća potpisati devet zakonodavnih akata u skladu sa člankom 74 poslovnika. Naslovi ovih zakonodavnih akata bit će objavljeni u zapisniku ove dnevne sjednice. Gospodine Dijezdemera, javili ste se za riječ, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Htio bih samo ukratko se osvrnuti na žrtve e, zbog presude suda za ljudska prava u Strasburgu. Naravno da moramo štititi žrtve više od počinitelja i zato odbijam formu i sadržaj ove presude. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada prelazimo